E, Pitaću prevoditelje u kabinama, funkcionira li sada tehnika? Nema problema. Dobro. Dakle, ovime proglašavam nastavak zasjedanja koje je prekinuto 23. lipnja. U dogovoru s klubovima zastupnika sazvao sam ovo izvanredno zasjedanje Europskog parlamenta u skladu s člankom 146 stavkom četvrtim pod stavkom drugim Europskog parlamenta kako bismo razgovarali o ishodu referenduma u Ujedinjenoj kraljevini. Po prvi puta se dogodilo da smo u ovako kratkom roku sazvali plenarno zasjedanje Europskog parlamenta. Ova izvanredna mjera je reakcija na izvanredni događaj bez presedana. toga ovime pozdravljam e, sve članove Europske komisije i želim im dobrodošlicu. A među povjerenicima je i povjerenik Hill. Dobrodošli. Iznimno je važno da u parlamentu, u Domu europske demokracije razgovaramo o temi koja nas se tiče svih. E, poštovane dame i gospodo, e, za razliku od uobičajenih komentara u različitim organima, odluka koja je donesena u Ujedinjenoj kraljevini je, to moram reći, odluka britanskog naroda, ali to je odluka koja se tiče svih e, naroda država članica Europske unije. I stoga je logično da zastupnici e, naroda Europske unije razgovaraju danas o ovoj temi. Na početku ove rasprave želio bih reći jednu stvar. Tijekom četiri desetljeća e, mnoge političarke i političari, a posebice brojni e, službenici i dužnosnici iz e, Ujedinjene kraljevine radili su u našim institucijama. Ja sam osobno surađivao s njima desetljećima i zajedno s kolegicama i kolegama gradili smo europske institucije i Europske unije. I stoga imam potrebu obratiti se svim kolegicama i kolegama iz Ujedinjene kraljevine koji rade u institucijama, koji rade u, upravi, koji e, sudjeluju u radu na europskom projektu i želim im reći da nam je doista iznimno žao što nas Velika Britanija želi napustiti. Međutim, vi, kolegice i kolege, koji ste s nama surađivali godinama i desetljećima, e, s vama smo e, politički duboko vezani. Svima nama je jasno kolika je vrijednost i kolika je uloga Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji. Doduše, E, mi moramo poštovati volju većine koja je glasovala na referendumu u Ujedinjenoj Kraljevini i stoga ćemo danas e, intenzivno razgovarati o primjeni članka 50. E, ugovora o funkcioniranju Europske unije. Poštovane dame i gospodo, zahvalio bih jednoj osobi koja se nalazi ovdje u dvorani, a koja se nalazi u vrlo teškoj poziciji, a odradila je veliki posao i osim toga poduzela veliki korak. Zahvaljujem Lordu Hillu koji je pokazao dosljednost i stavio na raspolaganje svoj mandat u Europskoj komisiji. I stoga vam se obraćam, Lorde Hill. Vi ste u kampanji se zalagali za ostanak Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji u ime Europskog parlamenta, ali isto tako u ime Europske komisije. Zahvaljujem vam na uloženom trudu. Ich danke liebe. I vama, drage kolegice i kolege, zahvaljujem na ovoj poruci. I ona pokazuje na kojoj strani je velika većina zastupnika Europskog parlamenta. Mi smo na strani onih koji su bili za ostanak Ujedinjene kraljevine. Zahvaljujem na ovoj snažnoj poruci. Istodobno je ostavka Lorda Hilla znak da je postupak izlaska već počeo. Vrijeme je za raspravu. Prvo u ime Europskog vijeća dajem riječ gospođi Enes Plešar. Ja sam pozvao i predsjednika vijeća gospodina Tuska na današnje zasjedanje kao i premijera gospodina Rutea, međutim to nimalo ne umanjuje naše poštovanje prema vama gospođo Plešar koja danas ovdje